Uh, uh, Dobar dan još jedan put, dobrodošli na sastanak. E, doista mi je veliko zadovoljstvo što još jedan put i po posljednji put mogu e, pozdraviti Mišela Barnijeja koji je e, povjerenik koji je odgovoran za unutarnje tržište i usluge. Puno puta je bio kod nas, ugostili smo ga puno puta, na sastancima odbora, ali isto tako bili ste i član ovoga odbora i njegov aktivni e, sudionik. Ali možda ćete nam otkriti svoje planove da se u budućnosti vratite e, u ovaj odbor. A u svakom slučaju, drago mi je da je puno zastupnika došlo i htio bih pozvati Mišela Barnija da nam se obrati i iznese svoja zapašanja, zapažanja o našem zajedničkom radu, da nešto kaže o budućim izazovima. Mislim da trebamo razmisliti o nekim velikim postignućima koje smo ostvarili, da se trebamo se osvrnuti, osvrnuti na akt jedinstvenom tržištu 1 i 2, e, Sasvim sam siguran da će o tome Michel Barnier govoriti kao i o e, digitalnom jedinstvenom tržištu, a siguran sam da će pokriti i neke druge važne teme. Trebamo završiti u 6.10. Mislim da ćete e, čuti izveckanje čašama izvana i e, nadam se da će vas to potaknuti da brzo postavljate pitanja. Naravno, to ovisi o vama, ali u svakom slučaju veseli me što ste se odazvali u ovako velikom broju. Neću više duljiti, pozivam e, Mišela Barnijeja da nam se obrati, a e, popis govornika je otvoren i siguran sam da će mnogi od vas e, htjeti nešto reći, tako da ćete se javljati podizanjem ruku za riječ. A sada predam riječ gospodinu Mišelu Barnijeju. Puno e, hvala. Dobar dan svima. Ovo je jedan poseban sastanak. To je sastanak koji nas je okupio oko ovog e, okruglog e, stola. Mislim da to dobro odražava naše stanje duha. To je stanje duha koje je trajalo u ovom odboru četiri godine. Mislim da ovaj okrugli stol odražava srdačnost, srdačnost, a mislim da isto tako okrugli stol odražava konstruktivni duh, dinamičnost i prijateljsku atmosferu, usuđujem se reći, u kojoj smo surađivali. I to ne na jedan institucionalan, klasični način. Surađivali smo Um, na taj način da je postojao jedan, jedan zajednički moral, jedno zajedničko uh, ozračje. Na tome bih vam htio zahvaliti. Htio bih zahvaliti svima vama kao i vašim asistentima koji su vam pomagali u radu na uh, brojnim uh, temama kao i tajništvu i komisiji. To kažem kao član komisije ovdje, kada sam sada ovdje, e, puno puta su e, teme bile vrlo tehničke i zahtjevale su e, veliku kompetenciju i tijekom protekle četiri godine to sam također uočavao i kao povjerenik. Htio bih zahvaliti i tajništvu komisije na suradnji i Um, jednom duhu koji je uh, potkrepljivao naš rad. Mislim da je taj duh vrlo važan. Samo se sjetite uh, kada je bio zajednički sastanak uh, dvaju odbora, Ekona i Inko, mislim da taj angažman koji ste pokazali treba biti nastavljen jer ste povezali i potrošače i građane i male i srednje tvrtke s unutarnjim tržištem jer do sada su svi oni imali osjećaj da ono nije napravljeno za njih već za one velike igrače i mislim da smo putem niza europskih zakona popravili stanje stvari i taj njihov novi osjećaj vrlo jak i dugačak. I e, pritom mislim na njihov euroskepticizam. Htio bih istaknuti neke stvari koje smo ostvarili zajedno, te na, na koji način su sve ove stvari pomirene. Malkome, e, vaš odbor nije samo čekao komisijne prijedloge, vi ste bili predvodnici, imali ste izvješća na vlastitu inicijativu i to su bili dokumenti koji su bili vrlo korisni i koji su omogućili da se iznesu e, stajališta stručnjaka, e, lokalnih predstavnika vlasti, građana, potrošača i malih srednjih poduzeća. E, I imali smo priliku obraćati se ljudima izvan parlamenta. dakle, najprije je to bilo u Krakovu, radilo se o formu o e, jedinstvenom tržištu. Mislim da se ovdje radilo o otvaranju vrata i prozora prema jedinstvenom tržištu i za građane i za poduzeće. I komisija je u tome Komisija je u vama vidjela e, važnog partnera i na tome vam doista srdečno zahvaljujemo. Mislim da ste vi bili e, sjajan, kompetentan, vrlo e, konkretan predsjednik i vrlo ste konstruktivni bili u svome radu i na tome vam iskreno zahvaljujem. Što smo napravili zajedno? da bismo e, unutarnjem tržištu dali e, dušu prema van. Mislim da je bitno pronaći izlaz iz krize, ostvariti e, rast. S obzirom na dijagnozu stanja koju je uspostavio Mario Monti E, prije pet godina. On je govorio o zamoru unutarnjeg e, tržišta i Louis Greš je tada vrlo jasno rekao da da se radi o toj distanci, odnosno o e, zamoru. kriza može dovesti do nacionalizma iza kojeg se mogu kriti e, protekcionističke ideje gdje se svi zapravo povlače u sebe. Zašto me vaš odbor potaknuo da e, napravim akt o jedinstvenom e, tržištu? Imali ste 70 inicijativa, prva verzija, druga verzija, možda će biti i treća. U svakom slučaju E, postavili su četiri važne teme e, na kojima smo napravili napredak zahvaljujući vama i s vama. E, prvo, osamnaest posto bdp 18% BDP-a predstavlja javna nabava. Tu je bitna pravičnost i pritom zahvaljujem nekim kolegama kao i predsjedniku Harboru i brojnim drugim kolegama koji su bili izvjestitelji u sjeni za ovaj tekst, a predstavljaju različite klubove. Bilo je potrebno pronaći dobru ravnotežu između slobode izbora lokalnih vlasti i općenito nacionalnih vlasti i onih koji su dobivali e, ugovore. To je donijelo napredak. Došlo je do dematerializacije e, računa za javnu nabavu. Isto tako je došlo do e, dematerializacije postupaka, to je predviđeno direktivom i e, elektroničko fakturiranje bi trebalo osigurati uštedu od više od 2 milijarde eura godišnje. I sada smo došli do važne e, teme digitalizacije, odnosno dematerializacije e, javnih nabava. Ako uspijemo ostvariti taj cilj u cijeloj Europi, tada će, će se uštedjeti 4 8, odnosno 80 milijardi eura godišnje. Dakle, ako se dematerializira fakturiranje prilikom javne nabave u Europi. Frank Engel, njega sam e, sreo sada malo prije, je tu dao vrlo važan doprinos zahvala sam mu na radu u parlamentu e, na toj e, temi. Predložili ste niz amandmana e, koji su omogućili pokretanje rasprave. To je prva tema. Druga tema su usluge i provedba Um, direktive o uslugama. Tu je bilo puno polemika i rasprava, sada su se te polemike stabilizirale, ali ta direktiva treba e, zaživjeti i to ne samo u Briselu, ne e, prema principu dozgo, prema dolje, već i drugdje. U tom smislu postoji niz inicijativa. Direktiva o uslugama je prošla neke vrlo teške faze Potrebno je dati politički elan e, tekstu. Htio bih zahvaliti e, Malgoraci Anzelik Bosiju. Potrebno je dati politički podstrek tom dokumentu i naglasiti važnost e, uslugama kao nečemu što daje veliki doprinos europskoj ekonomiji. Bitno je preuzeti tu direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Moje su e, službe u tom smislu dobile vrlo jasne upute. Ja sam često govorio, a to sam često govorio i britanskim kolegama koji, e, misl, koji su mislili da treba ići korak dalje, e, da treba vidjeti na koji način ići dalje, a da se pritom ne otvori nova rasprava. Potrebno je unaprijediti provedbu pravila u e, svakodnevnom životu. Potreban je pristup koji je user-friendly, koji se lako primjenjuje za potrošače i potrebna su praktična rješenja za tvrtke i to pogotovo e, u pogledu sustava osiguranja koji su vrlo heterogeni mnogi od vas kada mi odavde odemo morat će se pobrinuti da ne dođe do zamora u pogledu ove direktive. Ema, Constance, Edja, Rulju, Tomas Erdel i mnogi drugi kolege su dali značajan doprinos. Ovo je tekst koji je namijenjen građanima, vrlo je konkretan i on e, se odnosi na velik broj ljudi. Cilj mu je zaštita e, potrošača i mobilnost. Mislim da smo dobro zajednički radili, da je to korisno za sve stručnjake koji žele otići u drugu zemlju. Olakšali smo postupke i zahvaljujući elektroničkim postupcima Mislim da će se sve to događati puno brže. Mislim da smo olakšali mobilnost. Mislim da smo uspostavili dobru uh, ravnotežu vezano uz minimalne zahtjeve vezane uz kvalifikacije. I htjeli smo olakšati uh, mehanizme međusobnog priznavanja e, kvalifikacija, a također e, smo uspostavili i sustav brzog uzbunjivanja. Bitna je transparentnost, bitno je međusobno priznavanje. Naravno kad govorimo o reguliranim profesijama i trebamo vidjeti na koji način poboljšati nacionalne zakonodavne okvire vezane uz pristup profesijama. I dalje se bavimo uslugama, nekoliko riječi o inicijativama e, u kojima ste sudjelovali i u kojima je vaš odbor dao svoje stajalište ponekad i kritike. Postojala je inicijativa koju je e, pokrenuo Kurt Lešner. Radi se o hipotekarnim kreditima Gospodin Klut je bio izvjestitelj u jednom drugom odboru, a Evelin Gepard je sudjelovala u projektu e, TIP. A Pier Antonio e, Pionzeri je bio također vaš izvjestitelj. Dakle, Zajedno s odborom Ekon ja sam predvodio niz ovih inicijativa. Nisu bitni samo investicijski, mirovinski fondovi, agencije za kreditni eh, rating i tako dalje. Nisu samo oni bitni. Eh, građane treba zaštititi. Građani moraju imati pravo na bankovni eh, račun. Ima ih 9 milijuna u Europi koji to prošle godine nisu imali i to nije normalno i zbog toga je jedinstveno tržište za financijske usluge je važno jer se odnosi na građane. Treća važna tema su mala i srednja poduzeća i potpora poduzećima. Tajani, dakle moj kolega i ja smo se bavili time, e, e, nove mogućnosti pristupa rizičnom kapitalu i e, kreditima bilo je e, bilo potrebno smanjiti prudencijalne rizike za e, banke kada daju kredite. Zatim postoje program za, za dugoročno financiranje, to treba produžiti za idući mandat. I postoje dvije inicijative koje trebaju dovesti do novih ušteda novi e, Jedan novi način, odnosno mehanizam financiranja je crowdfunding, to je predstavljeno prije 15 e, dana. To su nove mogućnosti financiranja za 400 e, tisuća malih mikropoduzeća koja koriste taj mehanizam crowdfundinga. To je važno za različite sektore, za zaklade, za poljoprivredu, za kulturu i tako dalje. E, također potičemo socijalno poduzetništvo i da mi gospodo doista sam bio iznenađen e, uspjehom konferencije koju sam organizirao zajedno sa gospodinom Tajanom e, u Strasburu E, bilo je puno ljudi koji su došli, nije bilo govora, radilo se o participativnom, participativnom e, pristupu dionicama i mm, tako dalje. Govorilo se o europskom gospodarstvu i mislim da se mi nalazimo e, gore, a trebamo biti svjesni da postoje nove metode, nove vrste poduzeća i da one cvjetaju. Socijalno poduzetništvo je vrlo važno. Ja sam E, ovu konferenciju organizirao kako bismo imali kako bismo se bavili upravo tom temom. Malcolm Harbor je bio tamo i još neki drugi. Četvrta tema je prilagodba jedinstvenog tržišta digitalnim e, izazovima. E, mi na tome području surađujemo s gospođom Krz jedinstveno tržište treba živjeti u svome vremenu, a to je digitalno vrijeme. Treba prihvatiti, odnosno živjeti s internet, internetom. To nije jednostavno, ritam inovacije je uvijek brži od nas, e, e, inovacije se događaju brže nego što donosimo e, zakone i trebamo provesti progresivnu reformu između 2015. i 2020. godine trebamo surađivati pritom sa e, dionicima. Ja sam predložio akcijski plan kako bi se uklonile prepreke razvoju internetske, odnosno internetske trgovine. Pablo Arias e, Ševarja, Antonio de Campos i još neki drugi kolege su na tome e, radili. Dosta sam bio ugodno iznenađen kompetencijom i strašću i interesom koji su pokazali e, za ovaj sastanak. Dakle, napravili smo akcijski plan za e, e-trgovinu. I mi smo prihvatili tri četvrtine vaših prijedloga e, radi zaštite potrošača. Postoji direktiva o zaštiti potrošača, E, i e, također je potrebno uspostaviti e, kvalitetu web sajtova koji uspoređuju različite proizvode. Pavlo Deševarija se bavio pitanjem slanja paketa. Gospodin Krojcman i još neki drugi su se bavili tim pitanjem. Gospođa Bjelan i ta inicijativa je primjer onoga što je moguće napraviti kada, kada se radi u kada se radi na terenu u državama e, članicama. Druga tema e, su igre na internetu. E, Kreuzmann, Fox, Kristel, Schadenboze, Gosi, i mi smo bez novih zakonodavnih prijedloga već e, direktnom e, suradnjom s nacionalnim vlastima osmislili načine zaštite potrošača. I na kraju, zadnja točka, e, tržište i službe elektroničkog plaćanja, gospođa Bjelan je na tome radila, iako vaš odbor nije formalno u tome sudjelovao, to je tema gdje je paket za plaćanje ušao E, u dio našeg rada na jedinstvenom tržištu i nadamo se da će to biti e, usvojeno na plenarnoj sjednici. U svakom slučaju to je nešto što bi se trebalo e, usvojiti ubrzo nakon nakon izbora. I nekoliko riječi o novim ciljevima i načinima njihova ostvarivanja. E, Biće dvije konferencije e, u drugom i u trećem mjesecu, odnosno to je bilo već napravljeno o e, kvalifikacijama. Radilo se o follow-upu dionika. Ja sam očekivao da će mnogi od vas izrasiti bojazan vezan uz taj tekst Mi ćemo pratiti e, da se europsko pravo dobro primjenjuje, te ćemo surađivati sa svim državama članicama kako bismo uskladili stajališta sa svim nadležnim ministarstvima po tom pitanju. Međutim, uvešće se nulta tolerancija u slučaju nepreuzimanja zakonodavstva ili lošeg, krivog preuzimanja. Želimo što brže djelovanje. Također bih htio reći da ovaj parlament kao e, politički e, organ e, je sudjelovao u nečem što je vrlo važno, to je europski semestar. Na samom početku, kada smo govorili o europskom semestru, radilo se o jednom financijskom instrumentu, a s vremenom je to postao ekonomski e, projekt i to e, zahvaljujući među ostalom i doprinosu ovog odbora. Zahvaljujem još jedanput e, Malkome na poslu koji ste obavili kao predsjednik, kao izvjestitelj, kao koordinator. Ne zaboravite na kvalitetu i iskrenost rada koji ste obavili tijekom posljednje četiri godine. Zahvaljujem vam na nadahnutosti. Hvala. Hvala lijepa na ovom briljantnom izvješću ili pregledu mislim da s naše strane, mislim da govorim za sve članove E, mi smo vrlo cijenili vaš osobni angažman na svim dosijema. Svaki izvjestitelj i e, izvjestitelj u sjeni je bio počašćen vašim posjetom za vrijeme svog rada e, vi ste bili otvoreni za naše ideje, govorili ste o zakonu o jedinstvenom tržištu, e, to je ideja došla od vas i od drugih. Način na koji ste promovirali to tržište, kad e, se sjetim samo svih brošura u našim uredima, e, imamo deset glavnih problema europskih građana prava građana i malih i srednjih e, poduzeća, e, jedinstveno tržište i njegov follow-up. E, cijenili smo energiju kojom ste radili s nama i podigli profil svih ovih tema. Na, na vaš rad na socijalnim poduzećima, to je bio prodor u jedno posve novo područje i to će biti veliki projekt za sljedeći parlament. Imam, imam pet imena zagovornike koji su se e, Mr. Peris, Mr. Staller, e, Kreutzmann, Schwab, e, Rula, gospođa Kepard, još netko, jesam li nekog iz, izostavio? Gospođa de Grif, mislim da će ići ćemo u skupama, skupinama od tri i onda dva Molim da budete kratki i jasni. E, imamo e, moći ćemo razgovarati i izvan ove dvorane gospodin Perez, Krocman i Švabu. čestitke povjereniku za njegov odličan e, rad i konstruktivan e, duh. Želimo mu uspjeha u budućnosti. Ja ću se dotaći tri e, teme, tri problema u Španjolskoj. Vi ste posjetili Španjolsku nedavno. Prvo pitanje, u sadašnjem trenutku ne vidimo potpuno pridržavanje ili poštivanje nekih tekstova. Neki su ljudi izgubili ušteđevine u bankama, drugo su manipulacije eurom. A to je značilo da su neki ljudi izgubili kad su uzeli za kredit u banci. A treće pitanje su mala i srednja poduzeća pomanjkanje ili nedostatak e, zajmova ili kredita e, malim poduzećima, e, obiteljskim poduzećima na primjer. Molim vas, govorili ste o testu. O kojem testu ste govorili? Ja govorim o testu koji je obveza Ljudi moraju proći kroz taj test kad se obraćaju banki ako žele dobiti subordiniran zajam od podređen zajam ili kredit od banke oni moraju potvrditi ili e, dokazati svoj status u, situaciju u smislu dugova e, to je išlo na uštrb ljudi koji su tražili zajmove to je predugovorna obveza ili sposobnost plaćanja. Gospođa Tajler ima riječ. Hvala lijepa. Hvala povjereniče. E, vaš pregled je bio nešto što nas zadivljava. E, pokazuje nam što smo postigli. Građani moraju biti bolje zaštićeni. Mislim da je to jako važno na području financija. E, govorili ste o euroskepticizmu. E, u bankama u Britaniji ako idete u bilo kakvu ogranak e, kažu da su depoziti osigurani do 85 tisuća eura, ali tu se E, nikada ne kaže da se to pravo dobiva od Europe. One dobre stvari se ne naglašavaju dovoljno. Mislim da koji puta da imamo e, izazov da e, praktično pokažemo naše rezultate. Možemo to bolje napraviti mirovine. Vi ste nalsirali novi prijedlog za mirovine. Možete li nam reći e, koji je status tog prijedloga? Sada je e, kraj saziva, ljudi su zabrinuti za mirovine, ljudi putuju, rade u inozemstvu i tako dalje. Pa, pa je to problem. I na kraju mislila sam, budući da imate priliku danas u ovaj, ovom zadnjem sa, sastanku, koji biste savjet dali svom nasljedniku? Šta biste rekli? I zadnji. Gospodin Krojcman je zadnji. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih htio najprije e, srdačno zahvaliti povjereniku Barnijevu za odličan e, rad i suradnju u posljednjih pet godina. Uvijek mi je bilo drago da e, probleme rješavamo zajednički govorim o spornom pitanju, o koncesija. Tu nije uključena voda, tu se vodi diskusija u Njemačkoj. Povjerenik je bio pragmatičan i rekao je, onda je rekao da ćemo to izvaditi iz trijaloga. E, on je rekao, ovaj, online gambling, e, e, hazard preko interneta Bez europskih rješenja ne možemo imati e, učinkovitu zaštitu potrošača, bilo da se radi o zaštiti hazardera, e, mladih ljudi, e, bilo da se radi o pranju novca i, u svemu tome moramo surađivati. Njemačka ima Eh, jedan državni ugovor o lutri koji još uvijek nije stupio na snagu, a komisija je njemačkoj vladi ostavila vremena do srpnja 2014. Kako vidite eh, koja je šansa da se to uskoro provede? Eh, Europski sud je rekao da je to već trebalo biti provedeno. Kako vidite tu šansu za, da se ovo e, pitanje riješi? E, vi ste rekli da se direktive moraju provoditi, a komisija neće okljevati da to e, kažnjava. Sve, sve, sva kršenja ugovora. Evo, povjerenik će odgovoriti na ova pitanja. Gospođo Igojen Perez, početili podsjetili ste na mnogo problema stradanja i nepravde koje je pretrpila vaša zemlja ali ne samo vaša zemlja zbog nedostatka pravila i propisa kao i zbog malverzacija e, nema i ni dobrog nadzora to, to se tiče kao europske zastupnice, a sad izlazite i pred građane na izbore. Možemo zajednički, e, bez samozadovoljstva, e, e, toliko ljudi trpi od ove krize i pomanjkanja rasta. Mi moramo izvući lekcije iz financijske kri Eh, imali smo 28 zakona eh, u ovom sazivu. Svaki akter, svaki proizvod eh, je pokriven nadzor, ima, postoje javni propisi. Da li je to dosta? Da li su svi ti zakoni idealni? Vjerojatno ne. Trebamo se na njih vratiti. Međutim, sada postoji jedna arhitektura koja još nije završna. Zadnji tekst će se raspravljati na sljedećem parlamentu i, komisiji. To je e, e, e, separacija banaka. Imamo niz tekstova koji su usvojeni. Možemo iskreno reći da smo izvukli lekcije, a naročito o osposobljavanju ljudi E, možemo se vratiti unatrag e, na ovaj test e, zloporaba koji, do kojih dolazi u, u tekstu PRIPS koji je usven. Mi smo izvukli lekcije za dobre informacije korisnika koji su naročito ranjivi. Mm, te, tekst o, među, o internom tržištu je usvojen. Mislim da tu imamo jas, E, sa Liborom koji se koristi u Španjolskoj u e, milijunima e, ugovora o zajmovima imam kada sam dao taj tekst Liboru ja sam predložio, to je bilo usvojeno da ojačamo e, direktivu o zloporabi tržišta. To može postati kažnjivo. Možemo slati ljude u zatvor jer su e, se bavili manipuliranjem. E, išli su protiv javnog interesa, interesa građana, interesa poduzeća, interesa država. Tekst o benchmarku će se uskoro usvojiti. I na kraju E, e, financiranje malih i srednjih poduzeća e, tu imamo ne samo zaustavljanje rasta u mnogim zemljama tu je zaustavilo, to je zaustavilo i bankarsko tržište. Imali smo jedan međubankarski sustav koji se slomio ova e, fragmentacija, to sada vidimo, 83% e, njemačkih e, poduzeća imaju mali rast. 45 poduzeća španjolskih ili talijanskih poduzeća i 23% grčkih poduzeća imaju više stope. To ne može tako nastaviti osim e, uloge Europske središnje banke e, koje je trebalo ponovno pokrenuti e, ovo tržište, to tržište mora postati jedinstvenije. Ono, ono mora bolje funkcionirati kako bi se smanjile smanjule ove razlike koje su i istovremeno i nepravde Imamo mnogo drugih alata za financiranje malih i srednjih poduzeća. Alat koji bismo morali e, opet koristiti su pravila transparentnosti, e, dakle naslovanjavanje, e, titrizacija, tu trebamo imati financiranje, to je sekuritizacija malih i srednjih poduzeća. Imam još jednu poduzeću koju sam dao bankam, da uvedemo europsku štednju koju bi se e, dodala na nacionalnu štednju. Ako tu bi smo imali i fiskalne prednosti e, na uštede kojih ima mnogo u Europi. Tu bi mala i srednja poduzeća mogla profitirati. E, gospođa je, je e, spomenula garantirane depozite. to je jedno e, nedodirljivo pravilo. Ono je, to znači zaštitu ušteda ispod sto tisuća eura E, ta direktiva je usvojena kako bi se osiguralo koherentno financiranje. E, tu imamo 28 e, garancijskih, nacionalnih garancijskih fondova. Oni će bolje raditi zajedno, kao što sam već rekao u inicijalnom prijedlogu komisije. Koji savjet bih ja dao mom nasljedniku? u listopadu će evo biti moj e, nasljednik tu. E, e, sada imamo ugovor koji vam daje mogućnog suodlučivanja. Moramo, moramo i dobro objašnjavati tekstove kako bi se vidjela vaša uloga i izvan ove kuće dakle da e, se pa, parlament e, e, profilira parlament ima kontrolnu ulogu međutim ja nikad nisam žalio ovo vrijeme koje sam proveo ovdje glavni savjet nasljednog jeste da se dobro koristi uloga parlamenta jer nam parlament e, pokazuje put e, mnogo bolje koji puta nego komisija e, jer parlament stvara i strategije komisija čuva ugovor o funkcioniranju europske unije E, imat ćemo e, nultu toleranciju. Komisija međutim mora i pospješivati ugovore između dva zakonodavca. Ona mora dati i strategije. E, vidimo, ja ću zamijeniti gospodina Taljanija za neko, neko mjeseci za politiku industrije i poduzeća. Gospođe i gospodo, mislim da moramo, e, e, parlament mora dati strategiju e, industrijske konkurentnosti. Zašto nemamo hrabrost da to napravimo sa ključnim sektorima kako bismo gurali privatne i javne investicije u sektorima u kojima znamo da se radi o samoj substanci europske industrije te ključne tehnologije nam bježe. One postaju japanske, kineske i američke ako ih e, ne zaštitimo. Nije to protekcionizam, radi se o zajedničkom ulaganju javnom i privatnom. To mora nositi komisija koja mora predlagati ovakove strategije u godinama koje dolaze. Evo toliko o savjetu za budućnost. Eh, zahvaljujem gospodinu kracmanu koji je eh, za sav njegov rad. Eh, kad smo u svojem priopćenju od 2012. 15.000 mm, mjesta na internetu za mm, mm, za kockanje tu trebamo administrativnu suradnju da bismo zaštitili e, potrošače e, to radimo i u suzbijanju gusarstva i piratstva ne smijemo kriminalizirati mlade koji koriste internet kao pirati moramo im ponuditi e, legalnu ponudu koja je prihvatljiva i informirati ih o svim troškovima za zapošljavanje, za rast ako se bave piratstvom. Mm, dakle, moramo i dati e, legalne e, ponude i za kockanje na internetu. E, moramo dati ugovore, a ne ograničenja. Mislimo da, međutim, da to neće biti dovoljno jer tu trebamo i zakonske okvire, europske e, zakonske okvire kako bi se izbjegle i prijevare, kako bi se e, e, radilo protiv prijevara u sportu i tako dalje. Ja ću ostaviti mom nasljedniku ovu, ovu ideju. Ova mjera ograničenja imaju svoje granice Eh, kockanje, eh, tu ulazi i mafija, tu imamo i kriminala, to je eh, stvar društava. Osobno mišljenje jeste kad se radi o, o kockanju na internetu, tu trebamo zakonski okvir. Hvala lijepa. Evo sljedeća tri pitanja od e, zamjenika predsjednika Panjo, Andrej Schwab i Halibuda. Pa hvala Malkom. Slažem se, ovo je naš zadnji sastanak s komisijom i s njenim e, povjerenikom, gospodinom Barnijevom. I gospodine povjereniče, vi ste napravili jedan iscrpan pregled onoga što smo napravili zajednički u posljednje četiri godine. Mogu reći u svoje ime, ali mislim da se mnogi slažu sa mnom. Mi smo radili s vama u svrhu općeg interesa i mi smo često nadilazili razlike i nadi, nadišli smo formalnosti koje proizlaze iz institucija i znali smo raditi s vama. I mislim da smo, imamo barem takav dojam, napravili puno toga i da je to bilo u korist i konkurentnosti i rastu e, malih i srednjih poduzeća i da je to bilo sve za interes potrošača i da smo puno toga napravili kako bismo se borili protiv e, zamora i na neki način se borili kako bismo pridobili potrošače i građane e, za unutarnje tržište. Mislim da je to jako važno i htio sam, htjela sam e, reći nešto što želim, a to je da se nadam da će budući povjerenici Dakle, htjela sam vam na neki način odati počast zbog metode rada. Mislim da je to važno. Kad je riječ o borbi protiv neprihvaćanja unutarnjeg tržišta, mislim da postoje još neke poteškoće koje trebamo riješiti, a vi ste i sami rekli, postoji taj rizik, a ponekad i opasnost e, od predugog preuzimanja zakonodavstva te osporavanja e, tog procesa i samim time se taj osjećaj podhranjuje. Stoga bih željela da vaše službe, budući da još uvijek traje vaš mandat, što nije slučaj s našim, da budete vrlo oprezni i da se stvori veza između članova e, vijeća njihovih službi, budućih zastupnika i njihovih asistenata i dakle vaših službi u vijeću. Također sam htjela reći da ideja koju ste pokrenuli o europskoj štednoj knjižici može predstavljati dopunu svega onoga što smo napravili radi europskog građanstva, a mi smo osmislili takve instrumente. To je nešto što e, može doprinijeti inovacijama, istraživanju, može potaknuti otvaranje radnih mjesta. Danas nismo govorili o europskom e, certifikatu i patentima. U svakom slučaju postoji tu još e, niz e, tema, nismo ih se sve uspjeli dotaknuti. U svakom slučaju nadamo se da će odbor IMKO i e, vaše službe u komisiji na neki način se suočiti s onim izazovima s kojima se mi nismo uspjeli suočiti u protekle četiri godine. Ja, Hvala predsjedniče, dragi Michel Barnier. Ja bih se pridružio e, e, zahvalama, za tvoje zahvale nama naročito sa strane zastupnika Pučana. Mislim da smo mnogo zajednički postigli. Imamo značajne napretke na unutarnjem tržištu. U prvom redu e, ovaj Single Market Act je uspio e, dovesti do usklađivanja u komisiji za razne e, segmente unutarnjeg tržišta to smo imali od 2004. do 2009. Tu usklađenost nismo imali. E, zakon o jedinstvenom tržištu je veliki napredak. Nadam, nadam se da ćemo imati ovo umrežavanje zastupnika u sljedećem parlamentu. To nije uvijek jednostavno. E, zahvalan sam također da si e, spomenuo nekoliko puta e, civil tolerance. Moramo imati bolju kontrolu onoga što države članice rade s onim što je zaključeno na europskom e, e, nivou. Moramo imati više know a u komisiji kako bismo imali bolju provedbu u državama članicama kako, kako to funkcionira u federalnim državama i tako dalje, koliko se vremena za to treba. To treba moći nadzirati. Na kraju onda ima populizam malo šansi ako se vidi da stvari u praksi funkcioniraju. E, tu imamo još sumnji. Jedna konkretna točka e, se sastoji u tome e, u profesijama, zvanjima, što e, trebamo e, napraviti za uređivanje e, nomenklature zvanja. To još nije zadovoljavajuću i tu imamo još mnogo posla. Moje konkretno pitanje na kraju kako sada stoji sa procesom prerade nacionalnog uređivanja pristupu zvanjima, je li imamo već europsku kartu zvanja E, kako bismo mogli pokazati gdje se nalaze problemi. Hvala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 brine me vrijeme, e, ne znam, jel imamo još jedno pitanje, onda će gospodin Barnije, hvala lijepa ja e, bih se također zahvalila kao i moji kolege e, povjereniku Barnijeju za vrlo dobru suradnju koju smo ovdje imali. To ne možemo reći za sve povjerenike ja sam već 20 godina u Europskom parlamentu, e, vidjela sam svašta, što nije bilo tako pozitivno. Ako želite dati savjet, e, e, recite nasljedniku ili nasljednici da je ova otvorenost prema parlamentu vrlo važna. Ova suradnja za evropsku stvar je vrlo važna. Druga točka, biti ću kratka E, e, to je u stvari pitanje kako e, će se napraviti novelacije u europskom okviru. Tu bih također rekla, kao što ste rekli za direktivu o uslugama, ne možemo opet imati reviziju teksta. Moramo gledati da se europski propisi dobro provedu. Trebamo dobro vidjeti, točno vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira moramo e, imati e, e, takove, takovu situaciju koja će stvoriti povjerenje i kod poduzeća i potrošača. Ima, trebamo imati stalnost zakona i komisiji to preporučamo. Dajte nam da vidimo učinke europskog prava prije no što e, se opet lačamo tekstova i mijenjamo ih prije no što su sve države članice provele e, direktive. Evo, to je što sam htjela reći. Hvala. Thank you very much. And then finally... Hvala lijepo i sada gospođa Hvala gospodine predsjedavajući. Isprike svima što ću se ponavljati nakon niza intervencija što smo čuli. Htjela bih vam svejedno zahvaliti na kvaliteti zajedničkog rada i e, hvala vam što ste bili doista dostupni e, za naš odbor i općenito parlament. I mislim da ste time pokazali jedan politički stav koji će, nadamo se, nadahnuti i članove buduće komisije. Nadamo se da će se europska pitanja i rad na istima ići istim putem. E, htjela bih reći da su vaše službe, vaš kabinet i vi sami ste ovu temu, odnosno ove teme stavili u sam srž europske politike. Vi ste na neki način učvrstili temelj e, unutarnjeg tržišta i to ste na neki način postavili kao temelj iz kojeg dalje izlaze druge politike. Ja nemam zapravo neko konkretno pitanje, samo bih vam htjela izraziti jednu želju. To je jedan e, osobni dio ove moje intervencije. Naime, nakon vaše nominacije i ulaska u Europsku komisiju, ja sam ušla u Europski parlament i to u ovaj odbor. Tako da postoji određena paralela u tom smislu između vas i mene i to me doista veseli. To je bio mali moj osobni komentar. Ali u svakom slučaju nadamo se da će u godinama koje su ispred nas, a to je nešto što očekuju i poduzeća i naši potrošači, nadamo se da ćemo biti što je više moguće spremni pojednostavniti zakonodavstvo, europsku regulativu i, kako, i da ćemo osigurati stabil, e, stabilnost europskog zakonodavstva, stabilnost e, pravnih normi, uključujući, i s tim ću zaključiti, i da ćemo uspjeti dovršiti e, jedinstveno tržište. U tom smislu trebamo pojednostavniti, na neki način olakšati i stabilizirati europsko zakonodavstvo. Hvala. Hoću ja. Hvala, lijepo. Evo ga, lijepo da smo sad saznali da ste vi naslijedili i zatim radili e, na mjestu gospodina Vanjeja. I sada, gospodine povjereniče, možda nam možete sad odgovoriti na ova postavljena pitanja i još nam dati neke zaključke. Hvala. Doista sam bio sretan kada sam u veljači 2009. godine postao e, europski povjerenik i vi ste bili na mojoj e, listi za Europski parlament. Htio bih odgovoriti Bernadette Vernio, e, zahvaljujem njoj kao i gospodinu Švabu i e, gospodinu Lim Gebartu i nekim drugima. Vi ste svi, vas četvero, ste radili na provedbi dokumenata Kad je riječ o nultoj toleranciji, mogu potvrditi da su države članice postigle napredak u provedbi, odnosno u preuzimanju direktive u unutarnjem tržištu. Postoje samo dvije države članice, i to Poljska i Belgija, koje nisu još uvijek uspjele dostići e, po, e, postotak od 1%, 0,6% europski prosjek prijedlog od 0,5% je nešto što smo mi malkome predložili u aktu o jedinstvenom tržištu, a to je bio ambiciozan cilj. U svakom slučaju trebamo biti ambiciozni da bismo postigli jedinstveno tržište koje mora e, funkcionirati e, u punom kapacitetu. Bernadette je također e, spomenula pano oglasnu e, ploču. Trinaest država članica već su iznad e, tog prosjeka od 0,5%. Očito je da je postignut napredak, ali treba biti pažljiv. Kad je riječ o e, reguliranim profesijama, čuli smo to pitanje, E, uzajamno ocjenjivanje e, se suočava s preprekama pristupa profesijama i kad zapravo dođe do, e, do kumuliranja različitih prepreka dođe do problema u pristupu profesijama to je nešto što smo mi iznijeli u komunikaciji iz listopada 2013. godine. Obavljen je peer review koji je morao biti e, transparentan. E, htjeli smo postići potpunu transparentnost za profesije za koje države članice zahtijevaju specifične, odnosno konkretne kvalifikacije transparentnost, usporedivost, to su elementi koji koji će dovesti do toga da se ukinu lakše neke prepreke koje, koje imaju za cilj samo e, ostvarenje protekcionističkih mjera. Treba pojednostavniti e, propise određenim profesijama u državama članicama i države članice trebaju e, provjeriti sve restrikcije koje e, postoje u vezi pojedinih profesija i to je dio tog e, peer reviewa. Predstavit ćemo rezultate o rezultatima tog peer reviewa. Dakle, parlament ćemo o tome obavijestiti u vremenu koje je ispred nas. Treba provjeriti koji su propisi opravdani, a koji nisu Naravno, govorimo o uređenim profesijama. Zatim, kada je riječ o horizontalnim konzultacijama i metode uspostave jedne tablice e, putem koje bi se ukinule nepotrebne e, prepreke, nadamo se da će to biti jako važno i da će Europski parlament E, to iskoristiti e, kako bi znalo u kom smjeru dalje razvijati e, jedinstveno tržište. I to je nešto um, što je vezano i uz naš rad. Cilj je bio da se smanje restrikcije. Prije 20 godina vidio sam na koji način um, europski propisi funkcioniraju na regionalnoj i lokalnoj razini. Radilo se o javnoj nabavi i i troškovi 25 do 35% su bili troškovi sudjelovanja Evelin, također sam e, e, primio na znanje vaš prijedlog o učinku europskog prava. Potrebno je evaluirati korektno e, preuzimanje europskog zakonodavstva. Da bi se to napravilo, potrebno imati završnu verziju. Bilo da se radi o javnoj nabavi ili koncesijama, teško je napraviti evaluaciju, a da ne znate završnu verziju koja se često e, bitno razlikuje od prvotnog prijedloga. I ja volim te evaluacije i studije učinka. Važan je dijalog s partnerima, a to je nešto što smo mi napravili na lokalnoj razini. I ne samo kad je riječ o, o javnoj, javnim e, nabavama. To je bilo nešto što je jako doprinijelo poboljšavanju e, teksta. Hvala vam doista na e, mišljenju. E, vraćam se na e, misao koju je iznijela Constance Grip o unutarnjem tržištu. To je ono što nas dovodi ovdje i to je temelj europskog projekta. Paradoks europskog jedinstvenog tržišta je to što je financijska i ekonomska kriza dovela do toga da je unutarnje tržište postalo prva potencijalna žrtva krize. Jer iza populizma krije se protekcionizam, e, vraćanje tome da se svi povlače jedni e, sami u sebe. A jedinstveno tržište je prvi instrument, prva šansa da se izvučemo iz krize. Ako budemo bolje funkcionirali u tom smislu, možemo vratiti rast i možemo dovesti do izvoza unutar, unutar e, zajednice. Zato je jedinstveno tržište važno i e, zato se ja i moj tim toliko borimo s toliko strasti da se ta ideja dalje e, promiče i to je nešto što će biti dobro i za male srednje poduzeća i za tvrtke nema prostora za samozadovoljstvo E, ali je vrijeme da podvučemo crtu. Mi smo nostalgični, već je normalno da podvučemo crtu pod ono što smo napravili. Međutim, nema prostora za samo e, zadovoljstvo. Ima puno poteškoća, prevelika je stopa nezaposlenosti i tako dalje. Mislim da e, kad pogledate sve što sam iznio, vidjet ćete da tu postoji niz dokaza da je Europa korisna, da Europa donosi napredak i nadamo se da će te argumenti poslužiti u kampanji za europske izbore. izbore. E, htio bih e, zahvaliti na pohvalama za e, naš rad. Mislim da je rad IMKO bio vrlo važan kao i rad nekih drugih odbora s kojima sam surađivao u protekle četiri godine. Hvala svima. Hvala lijepo na ovim za, što ste na ovakav energetičan i vizionarski način zaključili naših pet godina rada. Siguran sam da oni koji će biti u, ključni u e, budućem odboru će na to gledati isto tako pozitivni. Imamo sad još jednu minutu na raspolaganju pa ćete mi možda dopustiti da iskoristim e, taj, to vrijeme jer želim reći posebno, e, odnosno želim zahvaliti određenom broju ljudi prisutnih ovdje, no potaknuta sam i sa e, onim što ste vi rekli kad smo govorili o nekim ovim dosjejima koji su bitni kao što je javna nabava i druge stvari isto tako zakon o carinama i nemojmo zaboraviti da smo govorili i o onome što je radio uprava za poduzeća. Sjećam se vrlo dobro prvog sastanka koji smo imali zajedno sa samom i koordinatorima kojima posebno danas želim zahvaliti jer su oni bili ključni ljudi u svakom odboru koji omogućuju da on, njegov rad bude uspješan. I mi smo se zajedno dogovorili o strategiji, o tome kako želimo raditi, kako bismo predvidjeli nove tekstove kako bismo radili sa vama u komisiji upravo na tim tekstovima i mislim da je jako važno da i vi to ocijenite. jer mis, nadam se da će i budući odbor ovaj raditi na isti način a isto tako da će tako postupati i drugi odbori jer smo pokazali na, s ovim načinom na kojim smo uspješno se nosili sa složenim dosjejima da se tako može unaprijediti i mislim da je tu treba naglasiti ta angažman naravno u pozadini svega toga bilo je e, puno rada i želim svima zahvaliti koji su, radili, na tome i onima koji su tu bili prve dvije i pol godine, a isto tako i svima u tajništvu s kojima je bila užitak raditi. I nadamo, naravno, savjetnici političkih klubova e, uvijek tu imamo vrlo jaku skupinu savjetnika i pomoćnika i svima želim zahvaliti što su zajedno radili vama naravno i vašem timu a također i svim članovima bila je, bila je, bio je užitak voditi tako raznoliku i zanimljivu skupinu ljudi i posebno je bilo zadovoljstvo imati tu mogućnost posebno meni ovih zadnjih pet godina Dakle, evo, to su moji završni, moje završne riječi. Nadam se da će sada i e, ići prema, prema koktelu i da će povjerenik ostati s nama. E, na kraju želim reći prije svega zahvaliti želim svima koji nas gledaju na internetu. Jedan od promjena ovih zadnjih pet godina je da su svi naši sastanci na web streamu i mi smo jako htjeli surađivati sa tim ljudima koji nas prate tamo i želim svi, sve na webu podsjetiti da možete dobiti naš krasni bilten. Ako nam pošaljete e, poruku elektronskom poškom, ne znam koliko sada imamo onih koji nas prate, dvije i po tisuće, dvije i po tisuće ljudi prati što mi radimo. Počeli smo s tim sa 200-300 pa to i ta, povećana brojka pokazuje razinu interesa koju smo pobudili. Isto tako želim vam objaviti da će sljedeći sastanak odbora za interno tržište je predviđen za 7. srpnja 2014. Tada će se izabrati novi predsjednik, tu će biti i novi članovi, ali ja znam da će određeni broj vas ponovno biti ovdje. Isto tako želim sada zahvaliti našim prevoditeljima koji su odlično obavili svoj posao. Mislim da oni zavrijeđuju isto tako od vas aplauz. I zaključujem naš sastanak pozivom svim našim prevoditeljima da nam se pridruže vani lijevo gdje je napravljen bar pa tu možda možemo i nekoliko puta zdravicu čuti a sada je naš sastanak završen. Sada evo ja. So it was, it was a good